vezano uz kršenje ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid. To je dakle naziv izvješća. Najprije dajem riječ gospodinu Predi. Gospodine Preda imate četiri minuta. Također želimo srdečnu dobrodošlicu gospođu Mogherini koja nam se upravo pridružila. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Moram reći da mi je jako drago što smo došli do zadnje fazne ovog izvješća koji zapravo govori o tome na koji način bi Europska unija trebala e, djelovati kada se radi o teškim kršenjima ljudskih prava. Ovo izvješće globalno gledano predlaže jasne mjere koje su sve vidljive iz e, izvješća. Čini mi se već šest godina da moramo e, ponuditi istančanu potporu e, pravosudnim tijelima koja se bave ovim pitanjima. Usprkos činjenici da je zapravo Europski sud postao vrlo važnim aktorom, e, Europski sud za ljudska prava postao važnim aktorom u međunarodnoj pravosudnoj slici, vrlo je važno obratiti još veću pozornost na njegovu sudsku praksu. Upravo zato ovo izvješće daje potporu i radu Europskog suda za ljudska prava prava kao i rimskom statutu bez ikakve zadrške. U tom smislu želimo da Europska služba za vanjsko djelovanje nastavi sa revizijom svojih aktivnosti na način koji je to činila u proteklih nekoliko godina gdje je redovito uključivala e, pitanje ljudskih prava u e, pregovore. E, također želimo raditi na novom okviru koji će se nastaviti na onaj koji je započet 2011. godine. Druga stvar na koju vam želim skrenuti pozornost u ovom izvješću jest pitanje prevencije. Budući da imamo na raspolaganju e, instrumente koji su potrebni za dovođenje pred lice pravde onih koji su počinili ratne zločine, mislim da je izuzetno važno da Europska služba za vanjsko djelovanje također uloži dodatni trud da identificira one koji su počinili e, druge zločine za koje još nemamo adekvatne instrumente te da sa teorije prijeđe na praksu. Izuzetno je važno da u našim bilateralnim odnosima sa zemljama kojih se to tiče koristimo diplomatske i ostale instrumente koje imamo na raspolaganju kako bismo rješavali ovakva pitanja. Treća stvar tiče se nekažnjivosti e, nedržavnih elemenata. Prvenstveno govorim o DAESH-u, terorističkoj organizaciji koja je počinila genocid u Siriji i Iraku sa ciljem da eliminira određene narode iz regije. Izuzetno je važno da mi kao Europska unija pokušamo riješiti ovo pitanje. Dvije su stvari bitne. Bez e, stavljanje pred lice pravde, dakle na kaznenome sudu, međunarodnom kaznenom sudu tih počinitelja nećemo moći dalje. Moramo početi razmišljati na koji način možemo se aktivirati u tom smislu čujem argumente nekih koji kažu da e, se nikada e, zapravo neće omogućiti osnivanje posebnog suda za zločine u Iraku, niti da će se dozvoliti da počinitelji zločina u tim zemljama završe pred Međunarodnim kaznenom sudom. Međutim, takvi argumenti nas ne smiju zaustaviti. Treba osuditi Daesh i treba omogućiti žrtvama da ponovno izgrade svoje živote. Daješ i dalje čini zločine protiv čovječnosti. Budući da se radi o nedržavnom elementu, u ovome trenutku nemamo efikasni instrument. Izuzetno je važno da uspostavimo stvarnu strategiju koja će nam pomoći da se borimo protiv nekažnjivosti DAEŠ-a. Države članice moraju znati da dvije države, među kojima i Belgija, već aktivno rade na toj zadaći. Prvi cilj je prvenstveno omogućiti društvu da jednostavno okrene stranicu, da osudi zločince, ali da ne zaboravi da stvarni prosperitet, kako ekonomski, tako politički, tako i dugoročni razvoj društva, ovisi upravo i o moralnoj borbi protiv nekažnjivosti i za to nam treba strategija. Prvenstveno za zemlje koje su izravno na udaru terorističkih napada daješ, ali isto tako i za nas europljane koji smo također na udaru terorizma i koji zapravo želimo e, trajnu stabilnost e, i našeg područja, a i tih regija koje su trenutačno problematične. To nećemo nikada ostvariti ako su Daješovi borci još uvijek na slobodi. Evo, to su glavne stvari iz ovoga izvješća. Prevencija, djelovanje pravosudnih tijela i kažnjavanje zločina koji nam se odvijaju pred očima. Zahvaljujem drugim klubovima zastupnika na suradnji na ovom izvješću. Žao mi je što ipak nismo imali jednu stvarnu razmjenu mišljenja, e, ali nadam se da će ova kratka prezentacija ipak e, biti dovoljna i jako mi je drago što usprkos tome što nemam obuhvatnu raspravu mogu pozdraviti gospođu Mogherini među nama. Hvala lijepa. Hvala vam što ste nam se pridružili. Ostajemo zajedno do kraja današnjeg dana. Zahvaljujem svima onima koji su još uvijek dovoljno izdržljivi da ostanu ovdje u prostoriji. Kao što znate, imat ćemo samo spontano javljanje za riječ. Trebalo je trajati pet minuta, ali mnogo se ljudi javilo za riječ. Stoga imamo 11 govornika koji bi željeli govoriti i ja zaista želim dati priliku svima da se jave, posebice u svjetlu činjenice da naš izvjestitelj eh, je također apelirao na to da eh, svatko tko želi može ipak reći što misli i sudjelovati u raspravi. Moj zahtjev svima s vama koji se javljate za riječ je da se zaista držite vremena koje vam je dodijeljeno. Najprije dajem riječ gospodinu Pospišilu. Molimo vas mikrofon. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Jako mi je drago što imam prilike uzeti riječ na ovu vrlo važnu temu. Kao prvo želim čestitati gospodinu Predi na njegovom izvješću. Činjenica jest da moramo kazneno goniti ratne zločine i također moramo vidjeti na koji način u tom smislu funkcioniraju europske institucije. Radi se o izuzetno važnoj temi. U ovom izvješću vrlo jasno stoji da moramo imati jasan postupak koji će nam omogućiti da prepoznamo i u ranoj fazi djelujemo kada se radi o sukobima kakvima danas svjedočimo. Želio bih također podržati izvješće zbog još jednog razloga. Spomenuli ste Međunarodni kazneni sud i njegov statut. Jako mi je žao što zapravo nemamo veći broj zemalja koje bi ratificirale ovaj dokument. Mislim da trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo potaknuli naše partnere da zaista e, ozbiljno shvaćaju Međunarodni kazneni sud. Hvala. Hvala lijepa gospodine Pospišil. Julia Ward je sljedeći govornik. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih željela zahvaliti kolegama koji su radili na ovom izvješću. Europska unija mora imati snažan pristup kada se radi o ovom pitanju, posebice u trenutku kada vidimo da dolazi do erozije ljudskih prava i sve većeg broja sukoba diljem svijeta. Među mnogim važnim pitanjima kojima se ovo izvješće bavi, ja bih posebice željela istaknuti ulogu žena i djevojčica u sukobima. Žene moraju igrati vodeću ulogu u prevenciji sukoba i u pomirenju. Ne smijemo nikada zaboraviti ulogu žrtava i onih koji su preživjeli u izgradnji mira. Njihovo svjedočanstvo ima ogromnu važnost. Ja radim sa ženama koje su preživjele spolno nasilje u e, zemljama Zapadnog Balkana, posebice na Kosovu. Žene koje su e, prošle muke, koje su iskorištavali, koje su napadali i koje žele pravdu vo, politički vođe Kosova konačno su se obvezali da će im dati potporu na terenu. Mnoge su žene diljem svijeta preživjele ratne zločine, vrlo često njihova su prava kršena i moram se čuti njihov glas kako bismo uistinu imali pravi mir i pravdu. Hvala lijepa gospođo Ward. Ljubazno vas molim, držite se svoje minute. Gospodin Marijas, izvolite. Hvala. Genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini su nešto čime se moramo odmah i izravno pozabaviti i mora postojati jasna kazna i sankcije i naravno odgovorne treba privesti pravdi. Naravno, treba postojati jedna politika koja će nam omogućiti sprječavanje svega toga i mi tu moramo predvoditi odgovorni vide ono što se događalo u prošlosti i nije ih briga zato jer nisu privedeni pravdi. Primjerice, Njemačka odbija isplatiti naknadu Grčkoj unatoč tome što je 1946. to dogovoreno sporazumom u Parizu, ali unatoč tome Njemačka ne želi isplatiti tu odštetu ne želi obeštetiti niti žrt, e, obitelji žrtava koje su pale uslijed njemačke okupacije. Dakle, možete shvatiti da je to neprihvatljivo i moramo stati tome na kraj. Njemačka treba platiti ono što je dužna Grčkoj. To je jedna od poruka koju moramo čuti. Hvala. gospodin Lopez. Hvala. Mi smo protiv bilo kakvog zločina, agresije i ratnih zločina, no natoč tome ne možemo postupati ovako licemjerno kao što je to prikazano u ovoj rezoluciji kada se manipulira određenim situacijama prema gospodarskim interesima. Zemlje poput SAD-a, Izraela, Saudijske Arabije i neke zemlje članice Europske unije počinjaju najgore zločine nad stanovništvom, čak i na europskom tlu. Međunarodni kazneni sud treba pratiti takve slučajevi. Imali smo slučajeva poput bombardiranja NATO-a na Balkanu koje je prouzročilo žrtve i to je sve kroz primjer svega toga. Hvala što ste se držali zadanog vremena. Ovo je postupak dejavljanja za riječ. Ne prihvaćamo plave kartice. Sljedeća je Barbara Logbibler. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Iz cijelog svijeta redovito zaprimamo slike groznih e, ratnih zločina. Europska unija dalje mora doprinijeti tome da se sprečavaju takve grozote te da se počinitelji dovede pred lice pravde. Između ostalog i uz podršku Međunarodnog e, kaznog suda. U svakoj državoj članici e, moramo moći istraživati e, eventualne počinitelje takvih zločina. Moramo točno reći gdje se počinjavaju ratni zločini. E, nedavno smo to napravili ovdje u parlamentu za Jemen, ali moramo isto tako reći tko je odgovoran za to. Nažalost, nismo ostvarili većinu za to da e, ovu koaliciju Saudijske Arabije koja prouzrokuje te ratne zločine, o što osudimo u parlamentu. E, Europski parlament s ovim izvješćem ponovno upućuje poziv vama, visoka predstavnice, gospođo Magrini, da imamo i e, to da e, imamo popis svih onih koji, koji čine takve zločine. Hvala vam. Hvala riječima gospodin Epitideos. Hvala gospodine predsjedavajući. Unatoč tome što se nalazimo u 21. stoljeću, imamo zločine protiv čovječnosti i genocide. Neprijatelji žele posijati strah i užas među protivnicima, a imamo i genocide koji su još uvijek na dnevnom redu uz upotrebu kemijskog oružja. Boko Haram ili ISIS u Siriji su primjeri pokreta koje ne možemo suzbiti. Kako bi ih suzbila, međunarodna zajednica mora provesti strategiju koja će nam omogućiti da privedemo pravdi i strogo kaznimo odgovorne. No, naravno, kako bismo to ostvarili, to bi značilo da svi odgovorni moraju biti kažnjeni, a ne samo oni koji su nasumce izabrani. Hvala. Sljedećeg govornika na popisu nema. Izvolite. Hvala na riječi. Želim E, zahvaliti kolegi Predi na njegovom izvješću. I dopustite mi nekoliko komentara. Za vrijeme vikenda sirijska vlada je odbacila izvješće međunarodnih organizacija o kemijskom e, oružju u vezi sa jednim e, napadom u Hajžaku gdje je osmero osoba poginulo zbog plina sarina prema izvješću. Prema Sirijcima ovo izvješće nije dostojno, a i Rusija je izjavila da je riječ o izvješću koje je plod manipulacije. Ja želim osuditi e, tako ponašanje. Jedno neutralno izvješće Rusija ne može osuditi niti zabraniti. Osim toga, i dokazana je upotreba sarina i to treba sada istražiti nadležni sud. Etničke i vjerske zajednice i manjine izložene su ovakvim zločinima i mi ne možemo to promatrati u šutnji. Hvala. Riječ ima gospodin Šogor. Hvala. Nažalost, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti još uvijek se događaju u čitavom svijetu. Ali dugoročni mir mora biti glavni cilj europskih e, integracija, a o tome ne govorimo dovoljno. Danas e, europljani više ne mogu zamisliti krvoproliće koje prouzrokuje rat. Legitimno je očekivati od Europske unije da privede sudu počinitelje takvih zločina i da spriječi buduće ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Povijest nas uči, međutim, da bez upotrebe e, vojne sile ne možemo spriječiti ratne zločine. Možemo uhititi neke počinitelje, ali tek nakon vojne intervencije na terenu. Ako želimo da Europa nešto poduzme u sprječavanju ratnih zločina, Europa treba raspolagati sredstvima za to, jer inače ta odgovornost pripada samo NATO-u. Hvala. Riječ ima gospodin e, Stanislav Počak i nakon toga gospođa visoka predstavnica. Hvala. Ja sam e, naravno uvjeren e, da ratni zločini i zločini protiv čovječnosti što uključuje i genocide, trebaju biti tema rasprave, no da tu nema rasprave. Također želim e, istaknuti koliko cijenim izvješće gospodina e, Prede i e, koliko je važno suočiti se sa ovom ovim bitnim pitanjem. No, postoji jedan pravni aspekt koji želim izdvojiti. Riječ je o jednom univerzalnom aspektu što je povezano s time da nikad ne smijemo zaboraviti na ove zločine i da se ratni zločini ne smiju skrivati. Dakle, postoji, ne smije postojati zastara u vezi sa kažnjavanjem ovih zločina. Moramo se pobrinuti za to da međunarodna zajednica kazne te zločine, ako ne danas, onda u budućnosti. Hvala. Time zaključujemo postupak spontanog javljanja za riječ e, i na kraju rasprave riječ ima opet e, visoka povjerenica gospođa Mogherini. Hvala, gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti kolegi Kristijanu Predi na uloženom trudu u ovo izvješće i također želim spomenuti da sam e, čula da još uvijek E, traje zasjedanje plenarne i kasni dva sata, što mi je nevjerojatno. Ja ću biti ovdje i sutra na večer, no mislim da bi ipak ovaj visoki dom mogao e, raditi brže i učinkovitije. Naš rad na sprječavanju kršenja ljudskih prava nije samo kao što su neki rekli pitanje vrijednosti, nego je to pitanje interesa i strategije. Zločini protiv e, čovječnosti mogu prouzročiti rat, proširiti sukobe ili izazvati sljedeću izbjegličku krizu, a u situacijama sukoba takvi zločini mogu otežati pomirenje nakon sukoba i otežati i naš rad u mirnodopsko doba. Oni uništavaju i razaraju tkivo društva šire strah i nepovjerenje i otvaraju rane koje se liječe godinama i zahvaljujući e, velikim naporima. Naš rad na sprječavanju ovakvih strahota je sada dio svih glavnih europskih politika. Ja se slažem sa vašim izvješćem da treba staviti naglasak na sprječavanje. A ovoga tjedna ćemo upravo uspostaviti sustav ranog uzbunjivanja u SVD-u koji se također usredotoče na zločine protiv čovječnosti. Naše vojne i civilne misije također imaju tu poseban zadatak jer ako želimo spriječiti kršenja ljudskih prava trebamo naravno surađivati sa sigurnosnim snagama u našim zemljama partnerima i izgraditi njihove sposobnosti i educirati ih u poštivanju ljudskih prava. Također u izvješću se ne zaboravlja na važne elemente onoga na čemu radimo ovdje, a to je rodno uvjetovano nasilje Dakle, prošle godine naša pomoć u sprječavanju ovakvog nasilja dosegla je gotovo 3,5 milijuna žena, muškaraca i djece i naš posljednji paket za sirijske izbjeglice jača također zaštitu od rodnog uvjetovanog nasilja za otprilike 600 tisuća e, sirijaca u zemlji izvan nje. No, izvan prevencije znamo da ratni zločini i zločini protiv čovječnosti se i dalje događaju i da mi se moramo nositi s njihovim posljedicama posljedicama. Pravda je jedini učinkoviti odgovor na tako nasilje, jer nekažnjivost stvara i daljnju mržnju i e, izaziva osvedu i daljnju patnju. I tako je pravda jedini put ka pomirenju i održivom miru. Kako bismo ostvarili taj cilj, trebamo ospojiti različite elemente. Dakle, kazneno suđe, e, obeštećenje i e, pravni lijek kroz institucije. Dakle, spomenut ću samo nekoliko slučajeva gdje radimo na tome, na sprečavanju nekažnjivosti u Siriji radimo na neovisnom i međunarodnom e, mehanizmu koji treba što prije početi djelovati. Europska unija izdvaja sredstva u potporu u tom mehanizmu od 1,5 e, milijuna eura. Znam da zemlje članice također e, odrađuju svoj dio posla i računam i na vašu i na njihovu potporu E, naročito na što jaču potporu zemalja članica. U Iraku, kako se oslobađaju nova područja od Daesha, trebamo procijeniti sve zločine i kršenja ljudskih prava i mi pozdravljamo e, vezu koju su upravo preuzele kurdistanske regionalne vlasti i vlasti Iraka da odmah istraže neodne zločine koje su počinile rečke snage. Prošle godine smo predvodili rezoluciju Vijeću sigurnosti Europske unije o istražnom povjerenstvu u Burundiju i također podržavamo Afričku rezoluciji Ženeve prošloga mjeseca kojom se uspostavlja međunarodni istražni mehanizam za e, područje Kazao u DR Kongu. Također pozdravljam e, i to što priznajete naš rad e, i potporu Međunarodnom kaznenom sudu, to je glavni element naše strategije i od 2000. E, godine izvojili smo 37 milijuna eura za izravnu potporu Međunarodnom kaznenom sudu, a prošle e, subote smo obilježili 15 godina od stupanja na snagu Rimskog statuta i u tih 15 godina Europska unija je promicala univerzalnu ratifikaciju Rimskog statuta. I prošle godine, kao što se sjećate, suočili smo se sa Rizom nakon što su Gambija, Južna Afrika i Burundi e, najavile povlačenje iz Rimskog statuta i danas su te odluke povučene. To je važno postignuće koje smo ostvarili zahvaljujući našem diplomatskom radu, ali vrlo dobro znamo da e, sve još nije gotovo. Mi radimo sada na daljem poboljšanju i promicanju dalje ratifikacije Rimskog statuta. Na kraju želim spomenuti da je ovo složen trenutak za čitav multilateralni sustav za UN, naročito koji je pod napadom iz više strana, tako da na kraju želim reći da ne smije postojati nikakva sumnja u to da Europska unija neće podupirati multilateralne globalne vlasti koje se temelje na međunarodnom pravu i na čvrstim međunarodnim institucijama. Europska unija će biti čvrst i neizbježan partner za sve koji smatraju da na nasilje trebaju odgovoriti pravdom i pomirenjem. I veselim se daljem radu s parlamentom u tom pracu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo, gospođi visokoj predstavnici. Doista mi je žao zbog ova dva sata kašnjenja. Jednostavno se zna dogoditi da e, smo prvih pola sata izdvojili za sjećanje na Simon Veil, a hm, naša je krivnja što se to možda i oduljilo, ali obećajem e, da ćemo idući puta imati spontano javljanje za riječ u trajanju od samo pet minuta. Hvala vam na vašem razumijevanju i hvala što ste to naglasili.